E, stavak šesti predsjedavajući e, konferencije e, predsjednika odbora me informira da nema nikakvih prigovora na toj konferenciji na e, vezano za preporuku odbora Ekon da se ne protivimo delegiranom aktu ako nema nikakvih prigovora nekog kluba ili barem 40 zastupnika u roku 24 sata smatrat će se da je preporuka usvojena inače će se o njoj morati glasovati i ova preporuka e, je dostupna na